time it's American Express. Czech president, you remember? Uh, After signing. Soon our okay. voting card will value more. Yeah. Just in case. Wie, gibt es Bemerkungen von jemandem noch? Das ist nicht der Fall. Möchte mich ima li još neko napomena? Ne. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni i njihovim suradnicima na dobroj suradnji koju smo imali proteklih tjedana i zahvaljujem također na velikoj mjeri spremnosti na kompromis koji su svi iskazali. Time sada prelazimo na glasanje. Kompromis 5, was Kompromis 5. Tko je za? Protiv. i usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17, dafür, dagegen, Oprostite, Hrvatskoj kabini je upravo nestala konzola. 118 za, protiv, suzdržani, odbija se. 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. 121 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 122 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 123 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 124, ništa, 126. 123 se traži provjer elektronički. Hm? Was ist das was? Wrong side. Die Abstimmung ist geschlossen. Doch, es sind 27. Zatvoreno glasine, Uh, usvaja se. 124, 126. 126 za. Da protiv suzdržani odbija se. 127 za. Protiv suzdržani odbija se. 128 za, protiv, suzdržani, odbija se. 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 za, protiv, suzdržani, odbija se. 131 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram. Odbija se. 123 tko je za? Odbija se. 133 tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 134 za, protiv suzdržani odbija se. 135 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis der Gegenenthaltung angenommen. Antrag 145 usvaja se. Kompromis 14 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 15 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 16 za, protiv suzdržani suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 216 216 tražim. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 217 za. Protiv? Suzdržani odbija se. 218, 19, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 220 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 221 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 236, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se kompromis 19 za, protiv suzdržani u se, kompromis 20 za, protiv suzdržani u se, kompromis 21 za, protiv suzdržani u se, kompromis 22 za, protiv suzdržani u se. 23 Antrag 3, Kompromis 23 dafür, der Gegenenthaltung angenommen, Antrag 238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 Herr 200. 239 ne razmatra se, 240 za, protiv suzdržani odbija se, 241 za, protiv suzdržani osvaja se, 242 e, i zajedno 241 za, protiv suzdržani osvaja se,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 protiv suzdržani usvaja se, kompromis 29 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 30 za, protiv suzdržani usvaja se, 31 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 32 e, za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 33 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 34 za, protiv suzdržani usvaja se, Kompromis 35 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 36 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 37 Kompromis 37, Ana Gomeš. Ovdje se govori o borbi protiv povećanih terorističkih aktivnosti, to je u redu, ali onda se spominje situacija u kampovima vezana uz e, islamistički terorizam mislim da bi bilo neuravnoteženo. Dakle, stavit ćemo ili i u okupiranoj zapadnoj Sahari e, ali taj pojam se već tu nalazi. Dakle, e, rizik terorističkih aktivnosti u regiji Sahel i Sahare. Dakle, ili ćemo izostaviti e, ovo, e, ovu referencu na kampove ili ćemo dodati i. Ja mislim isto da ima još i drugih kampova, pa da obzirom da nećemo inkluzivno sve pobrojavati, onda bolje da se briše Slažete se da, dobro, slažemo se. Dakle, predlažem dakle, da se držimo onoga što je predložila Ana Gomeš, stoga podnosim e, predlog amandmana bez e, nabranja logora, znači 37 u tom obliku, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 38, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dan kommen wir zum kompromis 41. Kompromis 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 449 za, protiv, suzdržani odbija se, 450 za, protiv, suzdržani usvaja se, 451 za, protiv, suzdržani usvaja se, kompromis 42 za, protiv, suzdržani usvaja se, amandman 461. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 43 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Gospodine Van Orden, je li vam mikrofon upaljen? Lijepo vas je slušati cijelo vrijeme, naime. Engleski.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 protiv, suzdržani, odbija se. 482 za, protiv, suzdržani, odbija se. 483 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeća otpada, 490, koja je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ovo sve otpada.

suzdržani, odbija se. 497 za, protiv, suzdržani, odbija se. 498 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 500 za, protiv, suzdržani, odbija se. 501 za, protiv, suzdržani, odbija se. 502 za, protiv, suzdržani, odbija se. 503 za, protiv, suzdržani odbija se, 504 za, protiv, još jednom 504 za, protiv, suzdržani odbija se, 505 za, protiv, provjera. Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram. 26 e, na 27 odbija se. 506 koje je za, protiv, suzdržani usvaja se. Nadalje odpada 508 tko je za, 508 za, protiv, provjera. Dvadeset pet na dvadeset devet odbija se 46 dafür. je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 47 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 1, tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 2 za, protiv suzdržani usvaja se. Četrdeset četiri Ne čujem vas jer nemate mikrofon. Kaže predsjednik. Predsjednik. Who Tko je protiv skupnog glasanja? Tko je protiv skupnog glasanja do 52? Jel to vi glasate ili? Dobro. E, u blo, skupno od 42 do 52. Ne, ne, ne, ne. Dakle, pojedinačno. 44 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani odbija se, 48 za, protiv, suzdržani odbija se, 49 za, protiv, suzdržani, provjera. Glaube ich angenommen. Closed. Nein. Mit 24 zu 24 prema 30 odbija se 50 koje za protiv, suzdržani, odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. Mogli smo ipak skupno. E, kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dva i tri Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 4 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 678 za, protiv, suzdržani odbija se. 10 e, jezična, 11 koja je za, protiv, suzdržani usvaja se, 14 za, protiv, suzdržani odbija se, 15 za, protiv, suzdržani, mislim da je usvojeno, 16 za, Provjera, dobro, 15, provjera. Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram. 29 na 25, jedan suzdržan usvaja se. 16 za, protiv suzdržani odbija se, 18 za, protiv suzdržani usvaja se, 20 eh, je riješen proračun, budžet. Hmm? Yeah. They all fall because... Zbog kompromisa 43 se ne razmatra i 47 eh, kulta, znači zato se 20 ne razmatra. We come to the final. I konačno glasanje. Otvaram. Zatvaram glasanje. A što je sa ovom cijelom stvari s cet Dakle, ovo izvješće je usvojeno sa 41 za, 9 ne, 4 suzdržana izvjestitelj poručuje da se srdačno zahvaljuje. Hmm? But we have to introduce it. Ja, hmm? Frau Lösing. Hmm? The GUE NGL has tabled a minority GUNGL je, je dao e, manjinsko izvješće i već ga je poslao tajnici ili tajniku. Zahvaljujem, dobro stiglo je, već imamo Puno hvala, već je stiglo, to već imamo. Sljedeći sastanak bi mogao biti sljedećeg ponedjeljka. Utorka? Aha, da, utorka.